Okay. Good morning to everybody. Dobro jutro želim svima. Otvaram današnju sjednicu. Prva točka na dnevnom redu jest usvajanje dnevnog reda. Imali ikakvih zahtjeva za mm, promjenama? Ne toga smatramo dnevni red usvojenim. Druga točka jesu obavijesti priopćenja predsjednika. Kao što možete očekivati, ovaj sastanak je emitiran putem interneta. Dakle, trebate to imati na umu. Zatim, imate popis respondenata i ukoliko želite kopiju pisma, onda molim vas da se obratite tajništvu s tim u vezi. Što se tiče TISE, trgovinskih pregovora, dakle TISE, tu je došlo do nekih pokušaja da se ostvari veća transparentnost 10. ožujka Vijeće Europske unije odlučilo je deklasificirati, odnosno objaviti mandat za pregovore u okviru TISE. Mislim da je to važan korak za ostvarenje boljeg dijaloga sa civilnim društvom i da unesemo dodanu vrijednost u ove rasprave o trgovinskom sporazumu. Dakle, ova deklasifikacija mandata TISE nastupa pet mjeseci nakon što je e, vijeće odlučilo deklasificirati mandat te tipa. Malo je kraće trajalo nego što nam je trebalo za deklasificiranje mandata te tipa, no u svakom slučaju Mislim da bi ovo trebao biti obrazac za slijediti svim zahtjevima i treba tražiti vijeća da objavi sve mandate što je prije moguće kako bi svi znali o kojim stvarima se pregovara. Drugo priopćenje jeste o slobodnom trgovinskom e, sporazumu između Europske unije i Singapura. E, sigurno znate da je e, stara komisija na zadnji dan svog mandata odlučila da se pozabavi mješovitim sporazumom na temelju Singapurskog sporazuma, a nova komisija Uveliko je o tome raspravljala, no ipak 4. ožujka nova komisija je analizirala taj, tu odluku i zatražila je e, od suda pravde mišljenje o kriterijima na temelju kojih se to može spojiti ili ne. Zadnje priopćenje predsjednika odnosi se na sporazum o dobrima u vezi s okolišem. Peta runda pregovora odvija se ovog tjedna i tiče se proizvoda za analizu i ocjenu četvrtog Komisija će predstaviti stanje stvari ovdje pred našim odborom. Dobro, to je bila točka druga, dakle. A sada prelazimo na točku treću. Radi se o raspravi, odnosno razmjeni gledišta s veleposlanikom Katakamijem, veleposlanikom Japana pri Europskoj uniji, a tema naravno jesu trgovinski odnosi između Europske unije i Japana. Imali smo nekoliko prilika da raspravimo o tome i doista sa zadovoljstvom pozdravljam poslanika Katakamija. Naime, čini se da japanski premijer Abe ima dosta ambiciozne ciljeve glede zaključivanja sporazuma o slobodnoj trgovini do kraja 2015. godine, tako da je preostalo još samo nekoliko mjeseci i stoga moramo biti upoznati s konkretnim stanjem pregovora. Vjerojatno se sjećate da smo već imali devet rundi pregovora nakon što su započeli u četvrtom mjesecu 2013. godine. A ovdje smo imali raspravu o tome da se prati razvoj stvari. Trenutno se čini da su pregovori na dobrom putu. Tako da bismo mogli imati dobre rezultate u skoroj budućnosti i iskreno govoreći možda čak i do kraja 2015. godine. na svakom slučaju trebamo vidjeti. E, osobno mislim da pitanje sigurnosti mora biti još porađeno, ali probajmo. Evo, tu je veleposlanik, pozdravljam ga i odmah mu predajem riječ. Izvolite, poslanice. Najpša hvala, predsjedavajući. Želim dobro jutro svim uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta, s obzirom da je ovo moje prvo pojavljivanje pred e, Europskim parlamentom. Ukoliko sam dobro shvatio, imam pravo na jedno e, uvodno izlaganje, a onda ćemo preći na pitanje i odgovore. Predsjedavajući, uvaženi zastupnici odboru INTA, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što mi je pružena prigoda jutros da se obratim e, vašem odboru o japansko-europskim trgovinskim odnosima i o japanskom EPA i FDA. E, iskoristit ovu priliku i pozdraviti vaše odnose sa trećim zemljama, među trgovinske odnose s trećim zemljama, među kojima i Japan. Dopustite najprije da se osvrnem na trenutno stanje europsko-japanskih e, odnosa. Japan i Europska unija imaju već nekoliko desetaka godina zajedničke vrijednosti poput demokracije, ljudskih prava i vladavine prava zadnjih godina bili smo svjedocima činjenice da su odnosi uveliko poboljšani i da smo postali bliži. Vidimo dobar razvoj u sektoru trgovine. Europska unija je treći najveći partner, trgovinski partner Japana nakon SAD-a i Kine, a što se tiče Europske unije, Japan je sedmi najveći trgovinski partner i e, obim trgovinske razmjene je otprilike 7 trilijuna jena godišnje u oba smjera. To jest dakle oko 54 milijarde eura. Što se tiče trgovinskog obima, e, EU e ima e, suvišak e, Japana. Mi smo isto partneri u investicijama. Izra, direktne investicije Europske unije u Japanu su najveće na kumulativnoj osnovi među svim eh, stranim ulagateljima u Japanu. Za Europsku uniju Japan je treći e, iza sad i Švicarske. Danas ima 20 2600 eh, japanskih tvrtki i koje eh, su stvorile mm, tisuće radnih mjesta. To je eh, od velikog značaja za naše trgovinske odnose. Japan i Europska unija surađuju jedan s drugim na temama kao što su Ukrajina i Bliski istok. Japan i Europska unija imaju blisku suradnju u misiji CSDP-a, dakle vanjske sigurnosne obrambene politike i E, isto tako surađujemo u Maliju i Nigeru. U desetom mjestu prošle godine zajedničke e, vojne i pomorske snage Japana i EU su u Edenskom zaljevu po prvi put imale zajedničku vojnu pomorsku operaciju protiv piraterije. Također surađujemo u borbi protiv e, kibernetske politike i svemirske politike. Japan i Europska unija su pojačali svoje veze u raznim e, sektorima kao što je sprečavanje prirodnih katastrofa, energetika, borba protiv ebole i tako dalje. Imajući na umu stalno sve bolje i veće odnose između Japana i Europske unije, jedno od najvažnijih pitanja s kojima se suočavamo jeste postava okvira za sve, za još bolje e, E, gospodarsko partnerstvo posredstvom e, vanjsko-trgovinskih e, sporazuma. To je jako važno za Japan i za Europsku uniju i to se zove Avenomics. Dame gospodo, imajući na umu da svjetske aktivnosti, trgovinske aktivnosti napreduju željnom, željnom brzinom, vanjsko-trgovinski sporazumi nisu samo važni kako bi se ubrzala i poboljšala razina trgovine s obje strane, već i kako bi smo e, bolje surađivali i e, središte svjetskog gospodarstva prelazi sa zapada e, sve više na, e, u Aziju i to postaje sve važnije i za Japan i Europsku uniju, dva partnera koji imaju zajednička tržišna načela, tržišno gospodarstvo, da uspostave još bolje trgovinske odnose. Ostvarenje vanjsko-trgovinskih e, sporazuma za Japan i Europsku uniju će biti od velikog značaja. Stoga smatram da je važno imati pružiti dobre mogućnosti za poslovne subjekte i što prije moguće to napraviti i da omogućimo našim poslovnim subjektima jako dobar sadržaj. Jako je ohrabrujuće za nas da su premijer Abe i predsjednik Juncker na sastanku na vrhu u prosincu u studenom prošle godine došli do sporazuma glede sporazuma o asocijaciji i partnerstvu prošle godine i povjerenica Malstrom je imala isto tako e, sastanke sa e, ministrom Kišidom e, i ministrom Kjazadom ministrom za e, trgovinu i gospodarstvo. E, oni su bili ambiciozni i smatraju da treba poboljšati pregovore. E, takva razina pregovora odgovara pravilu 105 i omogućit će da se ostvari ostvari pregovori. Zadnja runda ovih pregovora između Japana i Europske unije, do koje je došlo prošlog mjeseca ovdje u e, Briselu, održana je to je prva runda pregovora 2015. godine i to pokriva brojne, tu su bili nazočni brojni stručnjaci iz brojnih e, sektora i obavješten sam da su u nekim sektorima razlike u stavovima između dviju strana, postale razgovjetnije nego ranije i prirodno je u svakom slučaju da dođe do takvih razlika kada se radi o pregovorima i mogu reći da je ovo pozitivan primjer i da je pozitivno što se vidi da smo e, zašli u pravu, prave pregovore gdje ćemo imati puno konkretnije pregovore sa zadanim rokovima. Tijekom devet rundi pregovora obje strane raspravljale su o brojnim sektorima kao što je trgovina dobara, trgovina e, usluga, investicije i tako dalje. Pregovarači su ostvarili dobre rezultate, vidjeli su koji su problemi koje treba rješavati s ciljem ostvarivanja sporazuma na viskoj razini i to sve usprkos e, e, to sve uz svijest da su početne pozicije bile različite. Trebamo nastaviti dakle i imati dvomjesečne sastanke i kontakte kad god je to nužno iako nije na meni da govorimo o detaljima pregovora, želim se ipak osvrnuti na neke važne elemente. Kada se radi o netarifnim e, mjerama, mi smo u se složili za određene mjere koje ćemo ispoštovati. Također smo se dogovorili za e, oko nekoliko točaka i rezultat naših napora je taj da smo shvatili da dvije, više od dvije trećine e, prego elemenata koji su spomenuti u planu MTM su riješeni i nastavljamo raditi na preostalima. Glede automobilskog sektora, japanska vlada je e, do sad e, usvajala uredbe iz UNECE i povrh toga Japan i EU su surađivali na uspostavi takozvanog IWTA sustava kojemu je cilj da harmonizira e, regulativu u industriji, u autoindustriji, što će omogućiti međusobno priznavanje homologacije u automobilskoj industriji. Također želim da se nadovežem na e, željeznice. Honshu poduzeće, e, koje je privatno poduzeće u Japanu, e, radi sa tržištima diljem svijeta. Bili su zabrinuti glede međunarodnih trgovinskih sporazuma i e, oni su željeli da javna nabava bude e, javna, transparentna i oni su objavili da će njihova je e, informacija o njihovim, njihovom sudjelovanjima u javnoj nabavi biti objavljeno na internet sajtovima. Prošlog veljače je organiziran čitav niz događaja u Düsseldorfu, u Njemačkoj, u Lilu, u Francuskoj, u Milanu, u Italiji i JLE je na tim e, događajima e, tom prilikom objasnio e, na koji način želi funkcionirati. Potaknuti trgovinskim sporazumima uspostavljen je E, novi dijalog između japanske i europske željezničkog sektora. Na svim dijalozima sudjelovali su dionici, bar više od stotinu dionika iz željezničkog sektora s obiju strana i ovi dijalozi pružaju im dobremu, dobru priliku da poboljšaju međusobno razumijevanje i suradnju te da promoviraju razmjenu između ovih sektora i to je bilo visoko cijenjeno s obiju strana i e, sa zadovoljstvom vas mogu obavijestiti da će japanska vlada i dalje podržavati održavanje ovakvog dijaloga. Što se tiče MTM-a i e, javne nabave, Japan e, se bavio za pitanjima na koje je ukazala Europska unija i to prije nego što su zaključeni međunarodni e, trgovinski sporazumi. No, e, iako naši sektori nisu identični, ne može doći do pozitivnih zaključaka prije nego što stupe sporazumi na snagu i budu provedeni. Stoga i Japan i Europska unija moraju rješavati izazove koji su pred njima kako bismo došli do zaključka ovog sporazuma koji je doista nužan za sve dionike. Vjerujem da će ovi sporazumi stvoriti biti izvorom velike sreće za najveći broj. Ne trebamo ovdje i nećemo ovdje raditi u korist e, određene industrije, već e, trebamo imati na umu opću korist e, i svih korisnika u Japanu Europske unije u građansko društvo u Europi vlade i, drugi su glasovi koji se mogu daleko čuti posredstvom Europskog parlamenta i Japan je doista zahvalan na e, istrajnosti koju pokazuje e, i, i radu koji, koji ulaže Europski parlament. Uvjeren sam da će Japan i Europska unija poduzeti nužne korake kako bi se zaključili e, hitro ovi slobodno trgovinski sporazumi i vjerujem da ćemo moći e, i dalje raditi zajedno sa ciljem ostvarenja ovih sporazuma. Hvala. <clears throat> Zahvaljujem se veleposlaniku. Zaista pokušavamo raditi zajedno kako bi sporazum koji će se zaključiti biti dobar. Najprije dam riječ izvjestitelju, nakon toga će e, riječ dobiti izvjestitelju u Da izvolite. Hvala. Dopustite mi da za početak e, iskažem dobrodošlicu ambasadoru Katakami. Uvijek nam je drago kada se s njim možemo susreti. Hvala vam što ste nam izložili mišljenje o pregovorima koje se vode. Prošle dvije godine od kako su otpočeli trgovinski pregovori među nama. U osnovi pozitivno nisu rezultati, međutim sada smo ušli u srž samih pregovora. Veleposlaniče, znamo da je Europska unija sada predstavila čitavu e, seriju novih e, necarinskih e, barijera o kojima se treba govoriti za vrijeme pregovora. Vidimo što je Japan do sada postigao i to imamo u reviziji nakon prve godine. Ali htio bih čuti više o drugom listi necarinskih barijera te čuti vaše mišljenje o tome što Japan smatra koliko se potrebno baviti tim pitanjima. I ono što me zaista zanima, moram to reći otvoreno, jest što Japan zaista misli o takozvanom pragmatičnom pristupu pregovorima. Što to u stvarnosti znači? Razumijem što želite reći kada kažete da je važno da se pregovori zaključe što je prije moguće, najvjerojatnije ove godine. Svi mi imamo e, taj rok kao cilj. Međutim, što znači imati pragmatičan stav? Da li to znači da Japan E, razmišlja o tome da zapravo e, uspostavimo jedan općeniti sporazum koji će biti manje ambiciozan te da se e, neke aspekti vezani za regulativu ostave za kasnije, za jedan dodatni sporazum. Hoćemo li na taj način zapravo jedan suštinski sporazum na neki način ne ostvariti. Jasno mi je da želite da se sporazum potpiše što je prije moguće, ali potrebno je da sporazum bude dobar i uravnotežen. Svjesni smo činjenice da je potrebno da uzmemo u obzir zahtjeve naših japanskih partnera vezane za carinske barijere. Međutim, čitav pitanje pristupa tržištu i e, regulative, čak i neku vrsta e, diskriminacije prema europskoj industriji, to je nešto čime se treba baviti prilikom pregovora. Imaćemo važan sastanak na vrhu u svibnju a prije toga ćemo imati i jedan formalan i neformalan e, krug e, pregovora. Nadam se da prije sastanka na vrhu će biti moguće da e, se pregovori počnu odvijati na pozitivan način i da se moramo držati našeg cilja koji će biti dobar, smislen i ambiciozan za japansko i europsko gospodarstvo. I za kraj želim vas pitati, ekscelencijo, možemo li za vrijeme ovih pregovora što možemo očekivati s obzirom da je Japan također uključen u važne trgovinske pregovore o e, TIPP-u. Mnogi misle da je transatlantsko E, trgovinski investicijsko partnerstvo e, postalo e, važnije za Japan nego li sporazum s Europom. Možemo li dakle dobiti potvrdu da Japan zaista se želi usmjeriti na to da se sklopi sporazum s Europom koji će dakle biti smislen i ambiciozan, naročito s obzirom na TIPP. Koristimo ovu priliku također da e, sam sazvao sastanak e, skupine za nadzor iz INTE vezane za Japan u utorak sljedeći tjedan. Raspravljat ćemo također i o e, željezničkoj industriji jer želimo čuti što misle japanska industrija o tome. S europljanima smo već razgovarali. Drugim riječima, Europski parlament budno prati pregovore. Hvala vam još jednom ekscelenciju što ste došli na ovaj sastanak. Hvala na komentarima i objašnjenjima. Evo, postavio sam vam dva pitanja na koje bih htio čuti odgovor kako bismo znali u kolikoj mjeri možemo smatrati da će još ove godine doći do dobrog sporazuma. Hvala. Kao što znate, zaštita potrošača od velike je važnosti za Europsku uniju. Od 1989. tražimo da svi e, prehrambeni proizvodi imaju odgovarajuću identifikacijsku etiketu i tražimo da e, se to e, promijenju u Europi. U Japanu takva vrsta šifriranje nije potrebno. I nacionalni eh, ured eh, za etikete je 2014. godine u eh, Japanu radio na tome i obratili su se na osam različitih E, različitih udruženja, između ostalih onih e, za industriju alkohola. E, takve identifikacijske etikete europski proizvođači koriste kada izvoze u Japan na dobrovoljnoj bazi. Nažalost, takav takve izbrisane etikete na uvozni alkohol su često izbrisane e, što je šteta i možda će trebati uvesti još oštrije mjere i sankcije. Pitanje koje želim postaviti je bi li japanska vlada htjela tražiti e, pra, zatražiti da se postave e, pravila kako bi uvezeni proizvodi imali izvorne etikete ovog tipa, te zabraniti one na kojima se etiketa e, izmijenila ili izbrisala. To je dakle vrlo konkretno pitanje na jednom e, općeniti komentar s vaše strane. E, vi ste nam podastrli jednu popis ponuda a ja vas da želim pitati hoćete li vi to proširiti i e, kako bi moglo doći do proširenja tog popisa. Hvala, a sada u ime Cera tu nije gospodin e, e, Kamal, tu nije niti gospodin Lamstorz, ali gospodin Šolc je ovdje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim također zahvaliti gospodinu veleposlaniku na iscrpnom izlaganju o stanju pregovora između Japana i Europske unije o e, sporazumu o slobodnoj trgovini. Želim u ime kluba zastupnika e, podvući da smo mi odlučno za partnerstvo sa Japanom e, i i, e, za, u tom smislu interesi Japana, ali i interesi 28 zemalja članica moraju biti polazište prilikom tih pregovora e, i interesi građana, odnosno potrošača. To znači trebali smo doista razmisliti o tome što je zapravo cilj ovakvog sporazuma, što želimo njime postići Zato bih imao nekoliko pitanja za veleposlanika, a možda i za predstavnika komisije, koji će također sigurno se uključiti u našu raspravu. Kao prvo, kakvo je stanje pregovora u vezi sa e, zaključenjem e, e transpacifičkog e, sporazuma o trgovini dakle između SAD-a i drugih zemalja koje izlaze na Pacifik i osobito Japana. E, tu također postoje dalekosežna pitanja gospodarske suradnje pacifičkih zemalja. E, to bez sumnje ima utjecaja i na bilateralne pregovore između Europske unije i Japana kao i između eh, na pregovore o TTIP-u, dakle između EU i SAD-a. Dakle, kompleksnost eh, tih paralelnih pregovora me zanima, odnosno možete li nam to nešto pobliže eh, osjetljiti iz japanskog, s japanske točke gledišta. Kao drugo, koliko, kako vidite realne mogućnosti regulatorne suradnje odnosno da se to mm, dogovori na taj način da se e, uvjeti koji su tradicionalno e, vrlo različiti da se da se tu jasno definiraju razlike. Možda bi bilo moguće da nam o tome kažete jednu ili e, dvije misli. Kao treće imam pitanje u kojoj mjeri Japan koliko je Japan otvoren za e, problematiku pregovora e, rješavanja sporova između ulagača i države osobito u vezi sa financijskim tržištima i za kraj možete li nešto reći o poglavlju o održivosti iz japanskog, e, sa japanskog stajališta. Mi smo tu jako zainteresirani za jasno, e, jasnu regulativu, kako tu stoji Japan i što to znači za daljnji tok pregovora. To bi zapravo bilo pitanje za komisiju, pa bi možda predstavnik komisije možda mogao reći nešto o tome. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, hvala gospodine predsjedniče, e, hvala vama gospodine veleposlaniče za ovu priliku za razmjenu mišljenja. Želim se nadovezati na pitanje gospodina Šolca i e, to u vezi sa rješavanjem sporova između investitora i država. E, koliko je to važno za vas gospodine veleposlaniče i kako je tu stanje u pregovorima? Nadalje, mi smo vrlo kritički nastrojeni prema negativnim popisima u vezi sa uslugama. Mislimo da je teško naknadno regulirati ako imamo negativne popise, osobito ako se radi o javnim uslugama. Dakle, kako je vaš pogled na to? Kako... Treće pitanje je, e, vi ste e, priznali Europskoj uniji izvjesne dodatke e, hrani koji su u Japanu do sada bili zabranjeni jer su rizični za zdravlje. Vi u Japanu imate vrlo visoke standarde e, u tom pogledu. Što, se, što je bio razlog da ste tu promijenili svoje, svoje stajalište? da li e, će ovakvi trgovinski sporazumi biti jedna utrkan prema niže, jedna silazna spirala prema sve e, lošijim, odnosno sve e, manjim standardima u tom pogledu. Hvala lijepa. Imam još dvoje kolega koji su se javili za riječ. Hvala predsjedniče. Hvala veleposlaniku i hvala e, što ste nam ovo objasnili. E, jasno je da trebamo što prije prije moguće uspostaviti sporazum, ali taj sporazum mora imati specifične mjere koje će omogućiti nediskriminatorne mjere kako bi se u potpunosti otvorilo japansko tržište. Dve primjedbe. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, japanska ponuda nije dovoljno ambiciozna, barem ja tako mislim. Mm, proizvodi kao što su, na primjer, e, svinjetina, e, riža, žitarice, pšenica i e, druge E, prerađeni proizvodi bi također trebali biti toga. Trebali bismo e, dakle e, vidjeti kako će se o njima dogovoriti, a ulaze u obzir i drugi aspekti, na primjer što se tiče vina i sporazuma koji Japan i SAD trenutno pregovaraju. Još jedna stvar, to je oznaka podrijetla u okviru transpacifičkog udruženja došlo je do napretka, ali japanski stav ovdje predstavlja tek prvi korak. Ne možemo očekivati da se stvari razviju što se tiče zakonskih propisa. Prema tome, potrebno je da u sporazum uđe odredba koja će govoriti o oznakama porijekla onih marki koji su ranije već bili doneseni. Hvala. Gospođa Velik Marije eh, Vojling. Moje je pitanje kako su zapravo odnose sporazumi, bilateralni sporazumi između Japana i Europske unije u odnosu na druge pregovore u kojima sada Japan sudjeluje e, transpacifičko partnerstvo ili za isto nama se čini da se zapravo među tim različitim sporazima vodi izvjesno natjecanje, da su one konkurentne. Također, bilo bi mi drago čuti vaše mišljenje o situaciji u automobilskoj industriji i u sektoru prometa gdje e, Japan ima prilično jake pozicije kao i Europska komisija kao i u e, području elektronske trgovine gdje Japan ima nešto manje konkurentnu situaciju nego li sa Europskom unijom. Hvala vam sada dajem riječ glavnom pregovaraču. Hvala lijepa. Iako mi je drago da mogu odboru reći kakva je situacija sada. Neću govoriti dugo jer mislim da većina zastupnika želi čuti mišljenje japanskog veleposlanika. Svi mi pozdravljamo rezultat revizije situacije nakon godinu dana. Potičam vas da je komisija i vijeće smatralo u ono vrijeme da se radi o dobrom sporazumu e, koji je na E, dobrobit obe strane što se tiče željezničkog sektora. Dobro smo napredovali o bestarinskom e, barijerama i moram reći da e, još za sada govorimo o prvim ponudama. Predsjedavajući, podsjetili ste da je predsjednik vlade AB htio da se zaključe pregovori do kraja ove godine. Što još treba napraviti? Mnogo toga nedostaje. Kao što nas je posjetio više o netarinskim e, barijerama, zatim o javnoj nabavi, što se tiče željezničkog sektora, vrlo važan cilj za EU uniju u tom sektoru i drugima je pristup tržištu. Moramo napraviti više što se tiče carina. Za sada je prva ponuda 85%, što je jako dobro za prvu ponudu, ali ni blizu onoga do čega želimo doći. Što se tiče usluga, Japan je bio uvijek tradicionalno otvoren na tom planu, ali ima stvari o kojima se još e, moramo dogovoriti kao specifična i neobična pozicija japanske pošte. Eh, izravna strana i laganja zapravo ih ima malo, iako na izgled nema nikakvih eh, zakonskih prepreka za to. Japanska vlada je službeno htjela povećati eh, vanjska izravna strana i ulaganja a mi sada radimo s jednim japanskim kolegom upravo na tim pitanjima. Dakle, mislimo da bi se trebalo napraviti više kako bi priličilo s sporazumu među e, dvije, među najrazvijenijim gospodarstvima u svijetu. Spomenuli smo što se tiče drugih sporazuma, onaj sa Australijom. E, moram reći da i ja ako se dobro napreduje s jedne i s druge strane, možda postoji jedan sukob modela. EU Japan je bolja verzija od onoga što smo napravili s Korejom i Kanadom. Oba ta dva sporazuma su zaista vrlo ambiciozna, prikladna 21. stoljeću. Ako Japan e, e, napravi ova sporazume kakve e, sada misli s Australijom i Švicarskom, onda to neće biti posebno dobro jer su oni puno manje ambiciozni i nisu prekladni za 21. stoljeće. E, što se tiče sporazuma TPP, dakle transpacifičkog sporazuma, kada se on zaključe, to će biti dobro za sve, uključujući za Europu. Ali ne znamo kada će taj sporazum biti potpisan, niti kakav će biti. U međuvremenu e, bojimo se da bi to moglo biti loše e, po Japan, ali E, vjerujemo ipak da japanska vlada ima sposobnosti da nekako radi na ta dva razboja. Dakle, europskom i pacifičkom. Ja sam glavni pregovarač. Možemo li dakle završiti do kraja 2015. godine? E, moram reći da nije nemoguće i ako budemo to mogli napraviti, hoćemo. Ali predsjedniče moram reći da kao što ste i vi rekli, nama je važnije da to bude dobar sporazum nego li da ga brzo zaključimo. Hvala lijepo, sada veleposlanik ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, zahvaljujem na svim komentarima i pitanjima, ja ću pokušati odgovoriti koliko god mogu. Što se tiče liste koja je spomenuta kako ta lista sadrži razne tehničke detalje e, intenzivni razgovori i diskusije e, već su se dogodili u okviru pregovaranja pregovora u konstruktivnoj atmosferi E, ja ne mogu komentirati, ali e, s tim će se nastaviti i u e, nastavku pregovora. Što se tiče pragmatičnog pristupa, kad govorimo o pragmatičnom pristupu, mislim da se to pisanje, pitanje odnosilo i na GI. Mi u osnovi imamo jedan sustav E, zaštićenih žigova i robnih marki koje je različit od europskog, ali e, naravno da shvaćamo da Europska unija želi štititi svoje interese i to, na to mislimo kad govorimo o pragmatičnom e, pristupu. u svakom slučaju mi želimo sporazum koji je prikladan za 21. stoljeće i e, ambiciozan. E, naš cilj nije snižavanje standarda, ne, dapače, mi mislimo da je bolje imati e, ambiciozne ciljeve i da to ne mora biti značiti odlaganje e, dobrog sporazuma. Što se tiče e, TPP-a, u vezi s tim je bilo također pitanja, u početku kad sam došao ovamo e, čuo sam dosta razmišljanja o tome da Japan možda daje veću važnost TPP-u, međutim ja sam svima rekao ne, to nije slučaj. Za Japan su TPP i pregovori sa Europskom unijom jednako važni. E, u kontekstu e, TPP-a pregovori su upravo završili na Havajima 15. ožujka, e, međutim izgleda da se nastavlja sa pregovaranjem. Postoje sinergije, naravno postoje različiti Eh, aspekti koje moramo uzeti u obzir, ali ja vjerujem da ako se ako se nastavi sa dobrim napretkom u eh, što se tiče TPP-a da će eh, to imati pozitivan utjecaj. Što se tiče identifikacije, sustava identifikacije mjesta porijekla, to bilo je i pitanje o regulatornoj e, suradnji, da mi tome pridajemo veliku važnost. Razgovaramo o harmonizaciji, odnosno pokušavamo smanjiti barijere e, koje su, e, čiji je uzrok regulativa. Upravo smo imali, mislim da je to bilo jučer, razgovore sa Europskom komisijom o e, dokumentu o nastavljanju suradnje između Japana i Europske unije na tom području. To je jedno novo područje, ali sigurnosni standardi, okolišni standardi e, su važni i bolje je da surađujemo na izradi boljih standarda e, koji će vrijediti za, obje, za oba područja. Što se tiče rješavanja sporova između investitora i države, to je ovdje vrlo e, kontroverzna tema. E, to se može smatrati posljednjom e, posljednjim sredstvom kojem se pribjegava u krajnjoj nuždi. Što se tiče Japana, Japan je uključio te stavke u svaki svoj sporazum dosadašnji istovremeno važno je i mi smo svjesni da je e, važno izbjeći situacije gdje bi investitori e, zloupotrebljavali e, mogućnosti koje im e, nude te stavke o rješavanju sporova između investitora i države E, mi smo svjesni e, diskusija koje se o tome vode u EU, osobito na ovom odboru. I možemo reći da ćemo uklju, u naš, da mi želimo u naš sporazum sa Europskom unijom uključiti e, stavke o ISDS-u na primjeren način. da mi odgovaramo, mi e, pregovaramo i o održivom razvoju u, odnos, u okviru ovog trgovinskog sporazuma, e, međutim e, to je nešto novo za nas i međutim Japan nije niti negativno nastrojen, niti odbija pregovarati o tom aspektu. Mi shvaćamo važnost dijaloga sa civilnim društvom. i svim organizacijama koje e, su dio toga. Postojalo je, bilo je pitanje o negativnim e, listama, mogu reći samo općenito da su negativne liste usporedbi sa pozitivnim listama e, manje, odnosno e, na daljnjim je pregovorima da se e, to uskladi. Naravno da je sigurnost hrane jedan od najosjetljivijih pitanja. Mi naravno nećemo nikada sniziti sigurnosne standarde hrane, Europska unija također ima vrlo visoke standarde. Želim samo spomenuti da, na primjer, e, što se tiče e, dodataka hrani, od 44 od 44 e, njih, već 40 je spomenuto u dosadašnjim pregovorima. Ne mogu ulaziti u detalje što se tiče e, necarinskih barijera, međutim mogu samo reći da će Japan pregovarati o liberalizaciji kako bismo postigli istinsko trgovinsko i gospodarsko partnerstvo. Dakle, mi ćemo nastaviti raspravljati i pregovarati sa Europskom unijom e, o tom aspektu naše suradnje. E, mi stavljamo naglasak na povećavanje proizvodnje mi usko surađujemo sa kako bismo našli kreativan i bolji način, odnosno kreativna i bolja rješenja što se tiče e, sigurnosti hrane i e, cijelog tog e, područja. Što se tiče automobila, kao što sam spomenuo, Tu se, kao što sam već rekao, radi o usanju međunarodnih standarda. Radi se o od 46 standarda 37 smo ih već e, odradili, ja tu ne vidim nikakve velike probleme e, jer mi imamo vrlo visoke standarde u tom području i u Japanu i u Europskoj uniji. Netko je spomenuo uh, lat codes e, mi e, radimo na tome sljedivost to ne mogu detaljno objašnjavati bilo bi to predetaljno ali mi imamo sistem sljedivosti istovremeno Što se tiče e, uklanjanja tih e, LED kodova sa nekih e, proizvoda, mi razgovaramo sa evropskim proizvođačima kako bismo otkrili gdje se to događa, da li u Europi ili u Japanu i izvijestit ću vas kada dođemo do rezultata u, u toj istrazi. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine veleposlaniče. E, da li naš izvjestitelj želi komentirati? Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim e, pozdraviti sa objašnjenja koje nam je dao veleposlanik i naglasiti ideju da mi doista želimo jedan pozitivan sporazum, značajan sporazum, ambiciozan sporazum i nadamo se da je to moguće i e, veselimo se sljedećem krugu pregovora. Mi ćemo u grupi za monitoring pratiti pregovore. Želim vam još jednom zahvaliti na tome što ste danas došli e, na ovaj sastanak razmijeniti mišljenja s nama. hvala. Zaključujemo dakle ovim točku treću. Sljedeća točka je točka četvrta. Radi se o raspravi o rezoluciji te tipu. Sjećate se da smo imali prvu razmjenu gledišta o mom nacrtu izvješća o te tipu. O tome smo raspravili na zadnjem sastanku odbora INTA. Danas je više manje TTIP dan. Kao što znate, poslije podne ćemo imati razmjenu mišljenja s povjerenicom Malmstrom i saslušanje od TTIP-u. Tijekom zadnje rasprave imali smo dobru razmjenu mišljenja s izvjestiteljima u Sjeni Tako da svi nisu mogli doći do riječi u biti. Te smo odlučili organizirati drugu razmjenu mišljenja danas. Tako da tome posjetimo više vremena. Kako bismo nastavili s raspravom na zadnjem sastanku sam e, opširno predstavio izvješće i kao što rekoh, izvjestitelji u Sjeni su imali mogućnost iznijeti svoje stavove o tome, stoga ja neću ponavljati ono što smo napravili prošli put. te ću više vremena provesti slušajući vas, vas i vaše komentare. I kao što je obećano prošli put, nastavit ćemo s popisom govornika s prošlog sastanka i naravno ovdje se radi o otvorenoj raspravi u odboru, tako da se mogu sudjelovati. Dakle, glede zadnjeg popisa govornika, ov nekolicina ljudi nisu tu. Gospođa Arena, izvolite. Hvala predsjedniče. Istina je da je teško nadovezati se na raspravu kao što je ova nekoliko tjedana kasnije. No, svakako tema te tipa će ostati dugo vremena na dnevnom redu. Dakle, gledaj vašeg prijedloga, mislim da je jako zanimljiv jer preuzima one konstruktivne elemente iz pregovora. Prijedlog je uravnotežen. Moja kolegica Žud je na svom izlaganju prošli put eh, predstavila neke amandmane, skupine amandmana koje moj klub zastupnika želi E, dati na osvajanje. Nećete biti iznenađeni ako čujete da je naš klub zastupnika jako osjetljiv na pitanje javne usluge u okviru pregovora. Malo prije se govorilo o pozitivnom i negativnom popisu. Dakle, ovaj popis negativnih elemenata nama predstavlja probleme, osobito kada je riječ o zaštiti javnih službi. I tu ćemo naravno imati određene prijedloge. Pitanje rješavanja sporova između investitora i država je nešto e, oko čega će naš klub zastupnika intervenirati posredstvom amandmana. Raspravljati se i o nekim drugim točkama iz vašeg prijedloga. No mi imamo na umu da je vaš prijedlog konstruktivan prijedlog glede budućnosti i pregovora. Važno je da komisija čuje od parlamenta određen broj stavova, ne bismo željeli da na kraju ovih pregovora koji će biti dugi, parlament ne bude dovoljno upućen, a bude primoran donijeti odluke, dakle da se nađe u situaciji da kaže da ili ne, a da nije e, dobio valjane informacije. Tako da trebamo iskoristiti vrijeme koje nam je na raspolaganju ovdje u parlamentu, te da proslijedimo komisiji i pregovaračima valjane poruke kako bismo na kraju pregovora mogli imati konstruktivan i pozitivan stav i ukoliko moguće da se usvoji taj pregovor, taj sporazum sa Sjednjim američkim državama. Hvala. Hvala vama. Sljedeći Andor nije tu. Nije tu. Gospodin Sikao. Good try. <laughs> Evo, pokušat ću. Hvala predsjedniče. Eto, jednostavno ono što želim reći jest da je prijedlog dobar, to je vaš prijedlog koji je dogar. Međutim, kao što je nekolicina kolega već rekla, zapravo treba razmisliti dodatno o tom prijedlogu, odnosno dodati još neka razmišljanja na njega. Ja ću se zapravo ovdje više usmjeriti na neke stručne aspekte, a manje na političke. Što se tiče političkih e, aspekata, odnosno političke premise, mislim da većina nas smatra da je e, Europska unija E, smatra da postoje zapravo e, dva odnosna dvije vizije tržišnog gospodarstva europskog i e, američkog. Dakle, uvodna napomena A mogućnost da se u industrijskom sektoru poveća BDP za 15 do 20%, mislim da nedostaje referenca na e, sektor usluga, više od 35%. Dakle, e, to je nešto što je zaista nezanemariv aspekt e, za rast. Nadalje, u točni 12 nedostaje referenca na poljoprivredu. Osobno smatram da je poljoprivreda zapravo ogroman dio pregovora TTIP-a. A komisija želi, kada je pokrenula pregovore, zapravo poboljšati pristup tržištu poljoprivrednih proizvoda i tu je aspekt necarinskih barijera užasno važan osvrnuli smo se na to i kad smo govorili malo prije o Japanu. Zatim, e, postoje različiti stupanje otvaranja tržišta kada se radi o javnoj nabavi. Treba povećati i zajamčiti pristup europskim tvrtkama javnoj nabavi u Americi. Tu mislim da možemo slijediti dobar primjer sporazuma kojeg imamo s Kanadom i mislim da to trebamo postići i u sporazumu sa Sjedinjenim američkim državama. Evo, e, ja bi se zapravo na te elemente koncentrirao. A što se tiče rješavanja sporazuma, kao što nam je upravo rekao japanski veleposlanik, treba dakle naći jedan e, moment gdje će e, se obje strane naći i kako će se putem mehanizma rješavanja sporova među državama e, uskladiti e, zahtjeve i da pazimo da norme jedne države ne postanu zapravo protekcionističke norme. Zapravo trebamo tražiti da imamo sva nužna jamstva koje određena država treba dati. Najljepša hvala. Još neki zastupnici nisu tu. Gospodine Fjale. Najljepša hvala Hvala vam na izvješću za koje smatram da je jako dobro. U biti većina ovoga što radimo ovdje ima za cilj da se suzdržavamo od e, izrade e, crvenih linija. Već smo imali izvješće stav parlamenta u okviru ovih e, pregovora. Imamo mandat od vijeća i mi namjeravamo napraviti ne drugi, već treći mandat s ovim izvješćem. Tako da mislim da je važno da ne ucrtavamo nove granice. Pitam se kako bismo mi reagirali da američki kongres u sred pregovora počne raspravljati i kaže evo sad bismo mi promijenili pravila i isključimo neke stvari koje smo prethodno rekli da ćemo uključiti ili obrnuto. Ima puno e, toga što se ovdje vrti oko rješavanja sporova između investitora i država. Znam da ćemo o tome naširoko raspravljati kasnije tijekom dana, ali moram reći da je ovo jedna od onih točaka za koje mislim da ste vi, predsjedniče, malo krivo povukli zaključke kada kažete da to u praksi u biti nije potrebno. Ukoliko mi dopustite, ja bih u biti citirao jednog drugog e, sociodemokrata iz Njemačke, Sigmara Gabriela, koji je ispravnije rekao da nam je potrebno e, rješavanje sporova između institutora i država za nove generacije i da smatra se da je ovo prilika za uspostavu novih mjerila e, u Europi. Ja ovo ne, kaž, ne govorim često, molim vas saslušaj me, saslušajte me. Morali bismo saslušati tog njemačkog sociodemokrata, jer zanimljive stvari govori. E, pročitao sam stav e, SID-a u vezi sa pitanjem rješavanja sporova između investitora i država i mislim da je to zanimljiv dokument. Nastojao sam shvatiti koji je stav eh, kluba zastupnika socijalista oko ovog pitanja. Ja nisam kriminolog, tako da nisam sve shvatio, ali ukoliko to dobro čitam, vi kažete da ne želite SDS, ali na kraju e, navodite veliki broj pozitivnih stvari i na kraju se kaže da biste mogli preživjeti e, uspostavu SDS-a. Mislim da je to mudar stav i mislim da, će to, da bi to mogao biti stav parlamenta također, ali istovremeno u tom dokumentu prevelika previše toga u ovom izvješću i raspravi vrti se oko toga kako bi sudovi trebali funkcionirati ili kako, da li bismo ih trebali uopće imati, umjesto da vodimo raspravu oko srži, o materijalnim elementima e, e, zaštite e, glede investicija. Da li doista želimo, kakve investicije želimo da sudovi štite i kakve ne želimo da štite, jer mi kao zakonodavci bismo se trebali usredotočiti na zakone, a ne na sudove. I to je ono što ću ja nastojati ukazati svojim amandmanima. Naprimjer, što je pravedno jednako postupanje. Kako bismo mi to mogli i trebali definirati e, neizravna ekspropriacija? Što je tu neizravno i trebali nam višerazinska zaštita za različite vrste investicija. I mislim iskreno da bismo se mogli složiti oko tih važnih materijalnih elemenata ovih pregovora ukoliko dakle pređemo preko tog pitanja da li želimo ili ne želimo sudove da postoje. Jedini aspekt oko ovog izvješća gdje ja vidim da dolazi do pokušaja da se raspravi o materijalnim elementima jest nažalost nešto oko čega se ne slažem, a to je pitanje gdje kažete da ne želite, odnosno da želite zaštitu samo za za investicije nakon e, njihovog nastanka. Dakle, možda bi to bilo zanimljivo praviti tu diskriminaciju ukoliko još nije došlo do investicije i da se kaže da e, dopuštamo samo ulaganja američkih e, poduzeća. To je u redu jer još nije ništa ustanovljeno jer nismo jer se štiti samo nakon e, ulaganja, ali dobro. To su te neke crvene linije za koje govorimo. Zatim, druga zanimljiva stvar e, na koju se dovezala gospođa Rena su e, javne e, službe i usluge. Ne mislim da je važno pozitivni ili negativni popis, već da to nešto ne isključuje nove usluge, osobito u digitalnom razdoblju. Mi ne možemo, ne smije se ništa isključiti, mi ne možemo ni zamisliti do kakvih će, koje će stvari postojati u budućnosti, jer e, ako napravimo to na površan način, onda nove službe i usluge neće biti pokrivene ovim e, sporazumom. I puno vremena smo, nažalost, e, izgubili oko toga, nažalost, oko toga oko čega bismo se možda mogli dogovoriti. Mislim da bismo se trebali sredotočiti na ono oko čega se možemo dogovoriti i da potaknemo komisiju da radi na tome i što se mene tiče, e, prvenstveno se odnosi na digitalni ekosustav, protok podataka, jer to je od ključnog značaja ne samo za digitalne usluge, internet gospodarstvo, već i za obično gospodarstvo, industriju, e, za industriju, i mislim da je ovdje loše da ukazujemo na činjenicu da se ne možemo vezati s tim u vezi prije što dođe do usvajanja zakonodavstva o zaštiti podataka. Mi uvijek imamo e, u izradi u svim sektorima e, zakonodavstva da tekstove koji su u tijeku i da kažemo da se ne možemo obvezati za nešto e, zato što se radi na nekom drugom tekstu, pa to je stvarno e, nešto što nas onemogućuje da budemo ambiciozni. Dakle, eto, i na to bih se želio nadovezati. Najljepša hvala. Hvala. Sada započinjemo s novim popisom govornika. Gospodine Valesa, izvolite imate riječ. Hvala lijepa. Želim vas čestitati najprije na izvrsnom izvješću. Ovo je jedan od zadnjih puta da ćemo govoriti o ovome, pa želim dati nekoliko opaski. E, s jedne strane e, slažem se sa e, aspektima vezanim za izvoz prirodnog plina iz SAD u Europu. Ali mislim da to treba ojačati e, u smislu formulacije i to jednim amandmanom. Dva elementa. Najprije mislim da formulacija mora biti jača tako što ćemo vrlo jasno reći da odbijanje SAD-a da eliminira sve restrikcije izvoza američke e, nafte i plina, da će to za nas biti vrlo teško da usvojimo taj sporazum. A e, drugo, sve dok taj izvoz ne postane značajan izvoz e, goriva tipa ugljikohidrata, da ćemo do onda trebati imati zapravo jedan dugi period suspenzije koji će se završiti tek kada američki plin i nafta počnu stizati u Europu. Još jedan aspekt vezan je za paket mobilnosti. To je vrlo važan aspekt za europske pružatelje usluga i proizvođače roba i ta puna mobilnost je tu zaista važna i ja ću s obzirom na e, tu važnost uložiti različite e, amandmane. Hvala gospodin Žadu. Hvala e, Bernd. Neću sada se ponovno pozivati na sve one argumente o kojima smo razgovarali kada smo prošli puta debatirali o ovome. Evo nekoliko elemenata o e, suradnji koja e, se radi u okviru određenih e, dogovorenih propisa. Dobro je reći da je treba naglasiti koliko sve to utječe na potrošače i na okoliš. Zapravo na taj način sve one odgovorne podsjećamo na njihovu odgovornost jer u europskim direktivama takva vrsta evaluacije već postoji. Ali mislim da bi to pitanje koje treba zapravo biti e, podvrgnuto javnoj raspravi, Moramo proučiti isto tako koliko može utjecati na ono što Amerikanci zovu chill effect. Dakle, hoće li se u Europi zakonodavci osvijestiti. Radi se o zaista bitnoj stvari, jer ovo što ovdje vidimo je e, prosvičeno mišljenje zakonodavaca s obje strane Atlantika, a potencijalno sa međunarodnim mehanizmom za rješavanje sporova prije nego što se te mjere donesu, zapravo bismo se našli u e, jednom e, zatvorenom krugu gdje bi smo doveli u pitanje uopće mogućnost da donosimo odluke. Prema tome moramo ovdje proučiti koliko jedan takav efekt može biti značajan. Isto tako želim govoriti o procjeni financijskih usluga. Nažalost, u ovom transatlantskom sporazumu nije predviđeno da postoje nadzorna tijela u Europi i Americi koji će, međusobno, koji će međusobno surađivati kako bi se izbjegao tip katastrofe do koje je došlo 2008. godine. E, trebalo bi zapravo da u Americi postaju snažnija pravila jer inače bi e, smo mogli, e, bi se moglo izazvati e, veliko slabljenje našeg financijskog sektora. Svi stručnjaci kažu da ono što se dogodilo 2008. godine još uvijek nije dovelo do toga da se u potpunosti izvuku svi zaključki i nose s posljedicama. Što se tiče isdn ISDS-a, e, dakle, to je nešto što još uvijek e, nije u potpunosti riješeno, ali pravnici s jedne i s druge strane Atlantika tvrde da se radi o sustavu koji zapravo nije prikladan i ne traži se u ovom slučaju kao kada značajni instituti kao e, to e, koji nije izuzetno napredan ni ljevičarski ne smatra da je to dobro, a osim toga postoje čitav niz drugih instituta, stručnjaka, ekonomista i potrošača, oni svi dovode u pitanje takav mehanizam i mislim e, da tu moramo paziti o čemu se radi. E, neću slijediti kolegu Fjelnera po pitanju ISDS-a, ali ono što je bitno u tome je digitalna ekonomija koja zapravo ukazuje ovdje koliko je perverzan sustav ISDS-a. Digitalna ekonomija 85% predstavlja svjetsko gospodarstvo američka digitalna ekonomija. Europa puno manje. I e, prema tome e, možemo se pitati kako se razvijaju stvari. Ko je mogao misliti da će prije pet godina Njemačka imati problema sa platformom Hubert? To prije pet godina apsolutno nije postojalo. Dakle, digitalna ekonomija se zapravo suprotstavlja sustavu međudržavnog rješavanja sporazuma. Jer e, tu imamo digitalnu ekonomiju koja se zapravo suprotstavlja europskom pravnom sustavu. Digitalna ekonomija je nešto što nam je apsolutni prioritet i gdje bi ga sustav ISDS u potpunosti mogao staviti u e, problematičnu situaciju. Hvala lijepa. Gospodin Kelly ima riječ. Hvala e, predsjedavajući i hvala vam na dobrom izvješću. Osobno se ja jako zalažem za TTIP, to je dobra, e, otvara dobre mogućnosti za Europu i mislim da moramo ići što dalje možemo otvara mogućnost da Europa bude konkurentna, ne uspijemo li u tim pregovorima, Europa će biti u podređenom položaju kada se e, bude govorilo o e, međunarodnoj trgovini. Slažem se s onim što kaže kolega Fjellner o tome da postoje neke granice, ali neke granice ipak postoje na određenim e, E, elementima. Što se tiče naše kulture, mi želimo da ona bude dije TTIP-a. E, postoje oni elementi koje mi u Europi ne dopuštamo gdje ne možemo ih uključiti u TTIP. Ali u širem smislu E, recimo kada se radi o digitalnoj ekonomiji. To je nešto što se mijenja iz dana u dan jer takva je sama priroda inovacija. I e, zato bismo morali imati jedan e, dobro osmišljen struč, sustav i Amerikanci i Evropljani mi želimo prednjačiti što se tiče inovacija i ne smijemo to ugroziti. Što se pak tiče mehanizma za rješavanje sporova među državama, e, postoje zabrinutosti koje izražavaju sindikati, uključujući i oni iz moje zemlje. Te, e, ta njihova zabrinutost mora se uzeti u obzir, ali Podsjetimo se na naš sporazum sa Singapurom i e, CITU i e, moramo vidjeti zapravo kako se ISDS može poboljšati da dobro funkcionira. Mislim da je to bolje da ga izmjenimo nego li da kažemo da on uopće nije prikladan. Inače, općenito uzevši, mislim da napredujemo, naše stavove definiramo, ali ne moramo se bojati. Jer na kraju krajeva to će sve biti stavljeno na glasanje i glasat će se da ili ne. Dakle, ja mislim da trebamo na tome raditi i na kraju jednostavno odlučiti jel smo li za ili ne. Hvala. Gospođo Reding, izvolite. Hvala. Želim vam se zahvaliti kao izvjestitelju. Vi ste zaista puno toga napravili u ovom izvješću. Želim komentirati samo par elemenata za koje mislim da su važna. Najprije o uslugama. Smatram da se tu izvješće može puno poboljšati. Što se tiče telekomunikacija u onom dijelu u kojem se odnosi na pristupom tržištu. To je jedan od naših interesa i mislim da je to ispravno, ali moramo više naglasiti da e, Europski dobavljači imaju bolji pristup e, e, američkim telekomunikacijskom sektoru. Znate da je to jako proibitivno. Drugi element koji se odnosi na norme zaštite podataka. Naše se norme moraju tu e, sačuvati i ne možemo odobriti lokalizaciju podataka e, prije nego što se riješe mnoge e, problemi koje mi rješavamo sada u Europi paralelno sa radom na TTIP-u i one između SAD-a i Europe. E, TTIP ne smije spriječiti Europu da razvije digitalno gospodarstvo. Međutim, mora nam omogućiti da napravimo zajedničko digitalno gospodarstvo koje će biti transatlantičko, dakle europsko i američko i moramo imati dakle pristup tržištima i svi tu moraju imati iste uvjete za pristup tržištima. Znam da ćemo o i SDS-u e više raspravljati. Osobno mislim da vi kao izvjestitelj idete predaleko u svom izvješću. Mislim da nam je potreban mehanizam kojima e, će se zajamčiti zaštita investicija. Ne mislim da to e, mora biti sust, međudržavni sustav zaštite, kao što misli naš izvjestitelj, to može dovesti do e, trgovinskog rata, što ne bi bilo dobro, a što zagovara naš izvjestitelj. I isto tako e, mislim da ovo što se predlaže ne udovoljava kriteriju neovisnosti sudstva i sudaca. To je jedno od temeljnih okosnica našeg društva. Isto tako ovdje se ne e, može e, jamčiti da će taj sustav donositi neovisne odluke. Znamo da taj e, sustav je već uključen u neke bilateralne sporazume, imamo sustav u CITI i ako ga uključimo, možemo samo pitati hoće li to biti dovoljno. Budući da ne moramo samo riješiti problem bilateralnom sa SAD-om, već i sa 1400 drugih bilateralnih prijedloga ko, o kojima se pregovara, ja osobno mislim da trebamo napraviti međunarodni investicijski sud gdje ćemo e, imati ispravan sustav plaćanja sudaca i gdje ćemo imati međunarodna pravila. Neću sada više razrađivati e, mišljenje o tome, ali mislim da bi to bio pravi put i mislim da bi se tako i e, velik broj klubova zastupnika mogao o tome složiti. I za kraj, s obzirom na nedavna razvoj događaja u Europi vezan za TTIP, čvrsto sam uvjerena da trebamo imati izvješće i da moramo jasno reći koje su preporuke Europskog parlamenta. Stoga podstičem zastupnike da izradimo kompromisne amandmane, jer s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo moramo imati jako zajednički stav Europskog parlamenta. Vjerujem da ako u konačnici donesemo ispravne odluke i na prikladan način osmislimo TTIP, onda ćemo europskim potrošačima i našim tvrtkama omogućiti jedan e, pozitivan razvoj događaja. Hvala, gospodin Štir ima riječ. Hvala lijepa. E, pridružiti kolegama i zahvaliti na trud koji ste uložili u pripremi ovoga izvješća. Na osobnoj noti želio bi se i zahvaliti na dobroj suradnji oko pripreme i e, mišljenja Odbora za razvoj, deve komitija e, koji je izglasan velikom, velikom većinom. Neću sada ponavljati, mislim samo istaknuti da bi bilo dobro da u konačnoj verziji se isto tako ovaj, istaknu mogućnosti koje TTIP otvara e, i na području e, razvoja. Inače e, i u ovom izvješću se pitanje održivog razvoja prilično dobro pokriva. No, moj kratki komentar zapravo se sada odnosi na mehanizam za rješavanje sporova između ulogača i, i države i to iz perspektive zastupnika jedne nove članice Europske unije kao što, kao što je Hrvatska Mislim da taj mehanizam e, koji bi bio iznad nacionalnih e, sudova imao bi jedan pozitivan učinak za privlačenje stranih ulaganja koje su prijeko potrebne mojoj zemlji e, jer bi osnažio percepciju da je pravna sigurnost za stranog ulagača na primjer u hrvatskoj jednaka kao i u starijim i već etabliranijim članicama europske unije svjestan sam da je ovo možda jedan parcijalan pogled na ovu temu, dakle o njoj se mora raspravljati uzimajući u obzir sve druge aspekte, ali smatram da do sada i ovaj aspekt nije bio dovoljno istaknut u raspravi a bitan je i potreban da se također uzme u obzir. Stoga ići sa formulacijom da nam ne treba uopće takav mehanizam mislim da bi bio štetan i za europske interese, ali pogotovo i za interese novih članica Europske unije. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Problem je kad se e, pri kraju dobije riječ je da je sve već rečeno. Ja se ispričavam što sam nekoliko minuta zakasnila. Imali smo već priliku prije nekoliko tjedana e, razgovarati o vašem izvješću. E, dakle, Danas je ovo samo jedna aktualizacija, odnosno razgovaranje o poslu koji je još pred nama. E, naravno stići će e, amandmani i naravno moramo onda napraviti nešto konzistentno od e, tog izvješća nisam baš sigurna da li u ovom trenutku uopće trebamo jedno izvješće E, ako možemo sastaviti takvo izvješće na način da bude konzistentno i da može dobiti e, veliku većinu onda po mom mišljenju nije toliko važno da ga uopće imamo bilo bi lijepo da imamo jedan konzistentan dokument koji svi možemo podržati. Ja sada dolazim do svog prvog komentara, već sam to zapravo e, manje više rekla i u našoj prvoj raspravi. Kad ja to čitam ponekad se e, malo smješkam, ali imam osjećaj da se tu manje radi o potvrdi naših standarda koji zapravo uopće ne smiju biti dovedeno, dovedeni u pitanje. Dakle, mi imamo jedan evropski model, imamo naše standarde e, kod kojih ostajemo, iako tu imamo različitih mišljenja možda o njima, ali eto, e, naravno da smo e, različiti. Ja sam uvjerena u to da dosta toga u ovom izvješću se može na pozitivniji način formulirati. Naš zajednički parlamentarno, naše e, parlamentarno izvješće ne bi trebalo dati dojam Amerikancima da mi ovdje do duše raspravljamo, ali zapravo smo u načelu protiv toga tu, to je jedan e, emocionalni, odnosno psihološki aspekt koji tu uvijek igra ulogu. E, sada nešto konkretnije. Ja od sad pa nadalje više uopće neću upotrebljavati riječ ISDS. Međutim, mislim da jedna zaštita ulagača u jednoj revidiranoj formi da je neophodna i da mi kao parlament možemo surađivati na tome, odnosno reći gdje tu vidimo mogućnosti. Mi ćemo danas popodne razgovarati sa povjerenicom i vremenom ćemo imati dovoljno prilike e, e, sagraditi svoje mišljenje o tome, možda ćemo pritom razviti jedan model, možda postoje i drugi modeli, ali ovako kako do sada postoji, tome kažemo ne, ali u revidiranoj formi u principu da. Kao drugo, što se tiče usluga, e, vjerujem da je o tome da su drugi kolege o tome već govorili. Mislim da ne bismo tu trebali E, se odlučiti za jedan drugčiji pristup nego kod e, CITE. E, mnogo od toga o čemu raspravljamo počiva na stanju stvari sada 2015. Dakle, to je situacija koju poznajemo. Dakle, radi se o gospodarstvu koje već postoji, ali ono što želimo sada napraviti je nešto za budućnost, za vrijeme koje je pred nama. Dakle, e, to će nam u načelu e, koristiti tek vremenom u budućnosti. Dakle, mi sada govorimo, kad govorimo sada o industriji, na primjer u Njemačkoj, moramo razmišljati o budućnosti. Mi ne znamo što je moguće za 15-20 godina, ne znamo što će se dogoditi. Dakle, ja vjerujem da se tu trebamo e, da i možemo osloniti na citu. Potrebni su nam obvezujuća pravila za jedan održivi razvoj, međutim nisam sigurna da li bismo trebali pokušati prisiliti SAD na bilo kakve međunarodne e, na ratifikaciju bilo kakvih međunarodnih sporazuma. Ono što je važno je da je moguće da mi zadržimo ono što imamo. Jer ako hoćemo da naš sustav recimo e, bude poštovan, onda mislim da je tu potrebno obostrano poštovanje. E, moramo moći reći e, vi u SAD imate svoj sustav, ali za budućnost eventualno moramo pokušati naći neku kompatibilnost ta dva sustava. Mi ćemo u našem klubu zastupnika pokušati e, da naši amandmani budu e, konzistentni i neću reći da se baš veselim unaprijed E, tom radu na tome jer to će biti puno posla, ali nadam se da ćemo postići dobar rezultat. Hvala lijepa. Gospođo Begin, imate riječ. Hvala lijepa. Hvala vam e, izvjestitelju na jako dobrom izvješću. Imala sam e, već prilike to reći i mislim da zaista cijenim što ste vi rekli o klauzuli i SDS-a. E, mislim da trebate ustrajati u vašim stavovima i e, mislim da mi kao eurozastupnici ne možemo ne govoriti o ISDS-u i vidim da ćemo danas ovome voditi vrlo živu raspravu. S obzirom na cijeli sporazum, mislim da ISDS je onaj gdje mi ne možemo dopustiti kao izabrani predstavnici europskog e, građana da imamo sud koji će biti u privatnim rukama ali ne možemo da niti slijediti ono što kaže komisija. Mislim da mi našu suverenost ne možemo jednostavno prepustiti jednom transatlantskom tijelu kada se radi o zaštiti našeg zdravlja i okoliša. I isto tako e, mislim da je vrlo važno da zaštitimo izvrsne europske proizvode. Vi ste, gospodine Lange, puno na tome radili i zato vam se zahvaljujem. Ali želim da se načelo predostrošnosti stavi crno na bijelo u taj sporazum jer je to vrlo bitno za nas u Europi. Ako ovaj sporazum zaživi, želimo da američka tržišta tre, budu otvorena kada se radi o javnoj nabavi, jer europska tržišta to već jesu. Isto tako, važno je govoriti o priznavanju profesionalnih kvalifikacija. Moramo vidjeti i kakva će biti mišljenja u drugim parlamentarnim odborima u našem parlamentu. Gotova svi odbori rekli su neko mišljenje o TTIP-u. Mnogim tim odborima govorilo se o vrlo važnim aspektima e, koji e, govore o različitim aspektima europske politike. Mislim da moramo uzeti to u obzir i e, zaista bih htjela čuti kakvu ćemo metodu mi u odboru INTA usvojiti s obzirom na on, rad kolega u drugim odborima i njihova mišljenja. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa McClarkin ima riječ. Želim vam zahvaliti na ovom eh, radu, na ovom izvješću. Mislim da je to vrlo važno izvješće. Želim samo podsjetiti se da smo na početku ovog procesa, na početku ovih pregovora. Ja mislim da će biti vrlo važno da što god na kraju proizvedemo, da to bude nešto pozitivno što odražava naše ambicije i da to ne budu samo popis crvenih linija i negativnih e, komentara mislim da je i preporuka mislim da je vrlo važno da da pokažemo da želimo sjediti za tim e, pregovaračkim stolom i da želimo učiniti najbolje što je moguće iskoristiti mogućnosti koje se pruže za naše građane e, one koji sjede za tim pregovaračkim stolom e, želim reći e, realnost je takva da su nam da nam je doista potreban e, ovaj sporazum dakle e, moramo u izvješću reći što želimo izraziti naše ambicije moramo reći što želimo a ne samo što ne želimo E, tu želim podržati kolege koji su to već rekli. E, moramo nastaviti raditi skupa kako bismo mogli postići najbolji mogući sporazum za naše građane. Hvala lijepa, gospođa Kela ima riječ. Hvala lijepa, zahvaljujem vam na ovom nacrtu izvješća. Želim se dotaknuti dva mala pitanja, ali prije toga što se tiče sds a ja vjerujem da bismo mogli otići i korak dalje nego što je trenutno E, situacija u izvješću. Mislim da je to doista problematičan način e, rješavanja sporova i vrlo pogrešan način i očita alternativa E, bi bila nacionalni sudovi, da nacionalni sudovi budu nadležni, dakle na, naše normalno pravosuđe da rješava te sporove i ja mislim da nije potrebno i po mom mišljenju kontraproduktivno da imamo e, posebne mm, e, arbitražne sudove, mislim da se moramo osloniti na naše lokalne pravosudne sustave, mislim da su oni u EU vrlo dobri, da u to nema sumnje. E, ponekad naravno investitori će možda i izgubiti e, te parnice, ali to je i dobro. E, što se tiče u financijskih usluga, tu se e, teži najviše razini, ja se s tim naravno slažem, ali svi znamo da i u SAD-u e, su ti visoki standardi e, izloženi napadima i vrlo je jasno da jasno izražimo da nećemo prihvatiti nikakva ograničenja suvereniteta Europske unije, odnosno zemalja članica Europske unije to tu e, doista moramo osigurati da e, niti jedna od naših mogućnosti kao zakonodavca ni ovdje niti u zemljama članicama e, se ne ograničava. Kao drugo što se tiče procjene učinka na potrošače i okoliš, ja se s tim slažem, ali to već imamo u e, regulativi o procjeni učinka. Jedno je htjeti znati o tome, a drugo je što, onda, što ćemo onda učiniti s tim informacijama kako ne bi ispalo da je to samo i te informacije postoje i svih mogu vidjeti, ali mi ne znamo što ćemo s njima. Dakle, te informacije moramo upotrebiti i te E, brige zabrinutosti moraju biti uzete u obzir jer ako se informacije ne, ne upotrebljavaju na konstruktivan način onda mislim e, da su te da nam te procjene učinke same po sebi ne pomažu baš jako. Eto, to su dvije stvari koje sam htjela reći. Hvala lijepa, Helmut. Izvoli šećer. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja sam već imao priliku i u prvom krugu rasprave izraziti svoje stajalište. Želim još jednom reći da e, mi e, jako pozdravljamo e, ovaj nacrt izvješća i pristup središnjim pitanjima u, u sklopu pregovora o TTIP-u. Želim danas reći još samo tri ili četiri stvari E, ja vjerujem da Europski parlament upravo u ovom trenutku e, mora e, razraditi svoje stajalište, to je dio demokratskih procedura. Kolegica je pitala da li uopće ima smisla da sada razgovaramo o stajalištu Europskog parlamenta. Da, jer to je zapravo izraz e, javne rasprave koja se odvija, odnosno rasprave koja se odvija u javnosti. Već mjesecima se intenzivno raspravlja i mi pokušavamo izraditi stajalište Europskog parlamenta. E, to je od središnje važnosti za povratak povjerenja naših građana iako se naizgled radi o vrlo konkretnim e, e, pitanjima koja se tiču, tiču biznisa i poslova. E, nadalje, što se tiče TTIP-a, ako tu dobijemo na temelju tog sporazuma jedan, jedno transatlantsko tržište, onda se moramo pitati po kojim standardima, po kojim pravilima to tržište funkcionira, E, do sada smo imali svoje e, jedinstveno tržište u EU, moramo se pitati kako će to, kakav će to utjecaj imati na tržište u SAD-u, odnosno hoćemo li imati jedno zajedničko tržište i o tome se zapravo radi u e, raspravama u javnosti. Što se tiče SDS, o tome ćemo razgovarati danas popodne, ali e, samo jedno bih htio reći. Da li doista želimo da se e, privatno pravo još više učvrsti mislim da to zapravo spada na smetlište povijesti, to je nešto što spada u 20. stoljeće. Gospođa Reding je tu rekla nešto zanimljivo. Mi kao Europski parlament, mi kao klub zastupnika GUE, ne, ali parlament ukupno, e, mi smo se sami tu doveli u nevolju. Ja sam na plenarnom, plenarnoj sjednici predložio da e, e najprije moramo temeljito razmisliti općenito o tom pitanju SDE-a. Mi već imamo mnoge bilateralne sporazume gdje postoje klauzule e, koje se tiču SDS-a i uz e, i E, uz nadležnosti e, na, e, na temelju Lisabonskog ugovora, to sad mora doći na dnevni red i i tu se mora naći rješenje. Kod konkretnih pregovora o TTIP-u mislim da to, se to neće dogoditi preko noći. Mislim da e, ako pogledamo rasprave u američkom kongresu, tamo e, se odvijaju iste rasprave i tamo postoje e, kongresmeni koji imaju sumnje i pitanja u vezi sa time ja sad neću pričati sve što sam konkretno pročitao o tome, ali postoji nacrt e, jednog konsolidiranog teksta što se tiče telekomunikacija, može se razmisliti o tome je li E, ovo što do sada imamo doista neophodno, a što se tiče zaštite podataka, vjerujem da bez sporazuma o zaštiti podataka zapravo ne možemo ne možemo uopće imati e, svoje stajalište, odnosno potrebna nam je tu jasna regulativa. Želim podsjetiti na presudu Europskog suda u vezi sa dosadašnjom direktivom o zaštiti podataka i želim podsjetiti na slučajeve u Nizozemskoj i Bugarskoj gdje su nacionalne regulative stavljene van snage a u Njemačkoj je e, Njemački ustavni sud donio presude u, vezi s tim. Dakle, mislim da to sve treba uzeti u obzir i o tome razmisliti kad je riječ o pregovorima o budućoj suradnji sa SAD-om, jer e, podaci su roba kojom se trguje i e, želim samo naznačiti u kojem smjeru razmišljam. Po mom mišljenju bi bilo dobro da e, imamo jednu glavnu raspravu na tu temu. Smatram da je to i obaveza Europskog parlamenta, upravo zato što mi ne sjedimo za pregovaračkim stolom i zato moramo sada utjecati na smjer u kojem se e, odvijeti pregovori. Hvala lijepa. Gospođa Šarancova ima riječ. Hvala predsjedavajući. Najprije dopustite da pozdravim vaše izvješće koje je dobro i uravnoteženo, no mislim da bi se moglo i dalje poboljšati i slažem se onim što su rekli neki od prethodnih govornika e, kao ema. Mislim da je to neka poruka koju ćemo odaslati, a poruka koju bih ja želio odaslati je da podržavamo pregovore i da želimo staviti naglasak na to koji su naši ofanzivni i defanzivni stavovi glede ovih pregovora. Dakle, e, meni bi bilo teško složiti se s vašom e, uvodnom napomenom E, jer mislim da je e, ovo ipak te tip instrument koji će poboljšati tržištu. Naravno, te tip neće riješiti sve probleme na tržištu, ali mislim da da formulacije u ovoj vašoj napomeni E nije prikladna. Znate da sam izvjestiteljica za INKO, e, za vaš e, izvješće, tako da vas molim da mi dopustite da iz naše perspektive odbora INKO e, iznesem tri elementa. Što se tiče sektora usluga koji predstavlja jednu trećinu naših trgovinskih razmjena sa SAD-om, mislim to da pojačamo taj dio teksta u vašem izvješću. Ne slažem se s vašom formulacijom E, gdje spominjete negativni popis. Mislim da bismo nasprot tome trebali podržati pristup odbora e, komisije, osobito u pregovorima s Kanadom, a to je pozitivni popis. Zatim, što se tiče javne nabave, to je jedan od ključnih elemenata ovih pregovora i tu također pregovaratelji trebaju učiniti sve što je njihovim moći da daju dobar pristup e, javnoj nabavki i na federalnoj i na e, razini saveznih država. Tako da se nadam da ćete pogledati naše mišljenje odbora INKO s tim u vezi. Što se tiče standarda i e, uredbi. Mislim da je ovo e, pravilnika, dakle ovo je jako važna stvar. Ako možemo imati zajedničke norme ili barem e, surađivati prije nego što iznesemo te norme, onda bismo mogli ukloniti veliku većinu netarifnih prepreka između SAD-a i Europske unije, a to je jedan od ključnih, jedna od ključnih prepreka, osobito kada je riječ o malim i srednjim poduzećima. Tako da mislim da ovaj aspekt mora biti središnji stup svih, eh, svakog pregovora. I zaključno, predsjedniče, osobno mi, vas molim da mi dopustite da eh, iznesem nešto o ISDS eh, odredbama. Slažem se onim što je gospođa Reding rekla s tim u vezi. Osobno smatram da je trenutno postojeća formulacija dopustite da mi kažem, najgora od svih mogućih, jer ukoliko ne budemo koristili TTIP e, kao sredstvo za reformiranje e, ISDS-a, dakle rješavanja sporova između investitora i država, onda ćemo ostati sa više od tisuć problema koje sadrži ISDS. Dakle, ISDS je potreban i za naša poduzeća jer e, međunarodni sporazumi se ne mogu primjenjivati na američkim ili sudovima ili sudovima nekih europskih država članica. E, prijedlog o stalnom sudu za rješavanje sporova između država i investitora je nešto o čemu treba raspravljati, ali prije nego što to bude osnovano, treba će nam neki drugi mehanizam. Dakle, umjesto ovog što stoji u tekstu, trebamo i dalje nastaviti e, raspravljati onome koje su reforme potrebne da se napravi ISDS, da ga moderniziramo i e, formiramo i to je ono, ja mislim da će se o tome upravo i puno govoriti danas poslije podne od strane povjerenice Malmström. Hvala. Hvala. Gospodin Silvar ima riječ, zatim komisija i ja. Gospodin Silvar, izvolite. Hvala, hvala predsjedniče. Također vam želim, ja vam također želim reći da je vaše izvješće za mene pozitivno, uravnoteženo i da je pravovremeno izrađeno. Mislim da u ovoj etapi pregovora izvješće parlamenta je dobro došlo. Osobito ako sadrži jasnu političku poruku koja će biti korisna za nastavak pregovora. Smatram da bi bilo korisno da se nadovežem na dvije točke u svom osvrtu te mislim da bi to moglo biti od za dopunu izvješća. Prva točka tiče se mobilnosti profesionalaca u sektoru izvoza i isto tako investitora. Jer trebamo paziti na praktične uvjete funkcioniranja sustava trgovinske razmjene, da vidimo kako takav sustav funkcionira. Tu je također i pitanje međusobnog priznanja kvalifikacija koji bi trebao doći na dnevni red. I mislim da je važno da Europska unija iznese svoje želje s tim u vezi, a da to uradi i američki partner. Prelazim sada na poglavlje o zaštiti investitora. Neću se upuštati u raspravu u ISDS-u, o tome će se očitovati povjerenica poslje podne. No u potpunosti razumijem vašu primjedbu kada ste rekli da nam je potrebno veliko poglavlje koje će se baviti pitanjem zaštite ulagatelja. No, postoji ipak čitav jedan skup pitanja koje smo spominjali kada smo razgovarali o arbitraži, a koje su i dalje aktualne, bilo ili ne bilo arbitraža glede e, zaključivanja sporazuma. Mislim dakle na to da ukoliko želimo zaštititi pravo neke države članice, onda ga želimo zaštititi postojao ili ne postojao sustav arbitraže ili će to pravo primjenjivati onda nacionalni sudovi. Ukoliko želimo izbjeći zloporabu neizravne ekspropriacije, onda to treba biti riješeno. Bilo da ćemo povjeriti taj spor nacionalnom sudu ili arbitražnom sudu. Dakle, postoji čitav niz tema koje smo ostavili po strance, ali koje se ne tiču pitanja arbitraže, već se tiču nekih temeljnih normi zaštite investicija i mislim da po tom pitanju moramo imati jasniju političku poruku neovisno o onome zašto ćemo se odlučiti na kraju kako bismo riješili taj problem arbitraže. Hvala. Hvala vama. Ignacio, izvoli. 15 minuta. Najviše hvala. Bit ću kratak. Mislim da je ovo bila jako dobra rasprava. Pažljivo sam slušao i mm, postarat ću se da povjerenica Malstrom, bude informirana o nekim od elemenata koji su izneseni. Ona će danas popodne govoriti o rješavanju sporova između investitora i ulagača. Neću se ostati na konkretne elemente, to će vjerojatno povjerenica, to ću prepustiti povjerenici. Ja ću samo osvrnuti na nekolicinu komentara. Jasno je da je ovo jako važna rezolucija koja nastupa u dosta važnom trenutku tijekom ovih pregovora. Jasno je također da je politički kontekst u SAD-u postao kompliciraniji. Prošli put kada smo govorili postao je određeni optimizam i govorilo se o brzom napredovanju, a sada svi signali koje primamo e, upućuju na to da će ovo biti dosta složen postupak. Nadam se da će moći to biti usvojeno prije ljetne stanke, ali e, ideja da bi to moglo biti zaključeno do četvrtog, petog mjeseca ne dolazi u obzir, tako da bi bilo dobro da to imate na umu kada razgovarate o političkom kontekstu i o roku kada bi ova rezolucija mogla biti usvojena. Nekolicina vas spominjala je pitanje granica koje treba postaviti. Jasno je da to neće pomoći u pregovaračkom postupku. Parlament e, spominjao više navrata te granice preko kojih se ne može prijeći, no to će odmah eh, navesti i druge eh, da posežu za istom argumentacijom. Želim napraviti razliku između tih crveni te, te ideje granice i jasnih načela. Eh, jedno od načela jest da ništa što se radi tijekom pregovora neće e, utjecati negativno na smanjenje standarda zaštite naših sugrađana, a isto vrijedi i za e, ameriku e, Amerikance, dakle to je zajedničko načelo koje imamo. Isto tako smo jasno stavili na znanje da nećemo pregovarati nikakve, nećemo preuzimati nikakve obveze o otvornim javnim uslugama i ne može se raspravljati o tome da se neke usluge E, da se neke elementi bave javnim uslugama, iako je o tome u nekom trenutku govoreno. Dakle, samo vam želim reći da kada radite na izjavi tih, te uredbe, da možete imati to na umu. Isto sam želio kratko komentirati pitanje pozitivnih i negativnih popisa. Postoje tri moguća modela. U ukratko imamo pozitivnu popisu, siti negativan, a onda u trećem imamo jedan pristup između pozitivnog i negativnog. Na kraju, e, evo, u te tipu vjerojatno ćemo imati sličan pristup kao i na TISI, no kakav god pristup bio načela koja sam spominjao malo prije o javnim E, uslugama može biti e, zaštićeni. to je za vas najvažniji element koji trebate imati na umu. Konačno nekolicina vas spominjala je područje koje Europska unija ima ofenzivni interes u ovim pregovorima i moglo bi biti korisno da taj ofenzivni interes bude izražen e, konkretnije, i jasnije. Spominjeno je, na primjer, poljoprivreda. To je jako važna stvar, dakle unutar e, poljoprivrednih pregovora da se misli na necarinske prepreke i ukoliko dopuštate da kažem ovo poglavlje koje je ovdje e, izrađeno e, možda i više defenzivno, a moglo bi biti malo ofenzivnije izrađeno. Dakle, ofenzivni interesi u uslugama mogli biti bolje izraženi glede telekoma, glede mobilnosti i konačno javna nabavka je naravno jedna od naših glavnih e, interesa u ovim pregovorima i e, bilo bi ja, uveliko bismo cijeli da to i parlament jasno staje do znanja. Što se tiče arbitraže, povjerenica Malmstrom će vam iznijeti svoje stavove i ona će, ona se sve raspravi s vama danas popodne, tako da ja neću se tim pitanjem baviti. Hvala. Hvala lijepa Ignacio. Dopustite mi da na kraju rasprave i ja kažem nekoliko stvari. Počet ću sa nekim detaljima a onda ću nešto reći i o strategiji, odnosno našem usmjerenju. I ja vidim da je SDS problem, e, kako bih razjasnio svoju svoje stajalište. Čvrsto sam uvjeren da moramo diferencirati između zaštite investitora i ulagača i instrumenta koji tome treba služiti. Naravno, e, načelo e, jednakog tretmana za e, vlastite i strane investitore, naravno o tome se svi slažemo. Gospodin Da Silva je rekao da pitanje, da se pitanjem investicije što pod time podrazumijevamo tek treba definirati. Ali sad je pitanje koji instrument pravi da se to realizira. Ja smatram da ne bi e, trebalo e, jedan jedini instrument smatrati jedinim mogućim, jedinim ispravnim. Mislim da od slučaja do slučaja tu treba e, odluči, odlučivati mi tu imamo zapravo vrlo različita rješenja ako se pogleda SAD e, može se ustanoviti da e, e, problematika diskriminacije da, se, da se to uopće ne problematizira mi imamo 130 različitih sporazuma o zaštiti ulagača, prvi između, iz 1995. gdje se ne predviđa ISDS, ali Savezna Republika Njemačka nema sporazum o zaštiti ulagača sa SAD-om kad bi tu došlo do velikih problema, siguran sam da bi njemačka industrija rekla sad nam hitno treba takav jedan sporazum, ali do sada se to nije dogodilo. S druge pak strane imamo jednu zemlju u Europskoj uniji koja e, ima e, najveći postotak američkih e, investicija po u omjeru u odnosu na broj stanovnika, odnosno BDP i ta zemlja također nema sporazum o zaštiti ulagača. Dakle, očito se uspjeva osigurati zaštita ulagača bez instrumenta kao što je ISDS. I zato e, je moje stalište takvo da ga ne trebamo ni u okviru TTIP-a, ali naravno gospođa Reding ima pravo, može doći do situacija gdje E, možemo reći da nam je potrebna e, zaštita investitora i zato jedna e, rasprava o proširenju međunarodnog suda za zaštitu investitora je jedna razumna perspektiva o kojoj trebamo razgovarati i tu pak mislim da se to treba nazvati e, e, arbitražnim sudom jer do sada to nije bio sud nego arbitražna mjesta skoro bi se moglo reći e, dakle tu ne postoji jedan jasno definiran kodeks zato tu i postoji cijela ta problematika u tom smislu je E, rasprava koju su potaknuli gospodin Gabriel i drugi, slično onome što je rekla i gospođa Reding, dakle moramo razmisliti o tome kako možemo nadići taj e, staromodni ISDS i baciti ga na smetlište povijesti i kako možemo e, razviti jedan novi instrument. E, inače, gospodine Fjellner, niste, dobro informirani što se tiče pitanja e, tretmana e, investitora u okviru zaštite investitora, čak i u CITI stoji da, da E, se to primjenjuje tek nakon e, investicije i tu je to ograničeno jer smo htjeli iskoru, is, isključiti neka područja moguće zloporabe. Tako da mislim da to treba predvidjeti i u e, ovom sporazumu sa SAD-om. Dakle, gospodine Fjelna, pozabavite se još malo time, vidjet ćete da je E, da je, da je to malo drugčije nego ono što ste rekli. Nadalje, e, u vezi s ovim što je Ignacio govorio, moramo pogledati kako ćemo e, na razuman način moći zaštititi svoje interese i ono što je tu važno je da namjeru da se e, usluge od javnog značaja e, da budu zaštićene a ne i da se to ne dovodi u pitanje kroz e, kroz e, različite tretmane zemalja članica. E sad, što se tiče pitanja novih e, vrsta usluga do sada, a to je po mišljenju potpuno negativno, je evropska pozicija, odnosno komisije, e, pozicija komisije da samo ono možemo definirati i opisati što poznajemo, a da o novim uslugama treba i iznova pregovarati. Mislim da taj, to načelo moramo e, e, osigurati jer ja nisam spreman e, što se tiče pitanja otvaranja tržišta i što se tiče tretmana unapred dogovarati sporazume koji vrijede za nove usluge koje će tek jednoga dana postojati, a još sada ne postoje i zato sam e, formulirao prijedlog ovako kako sam ga formulirao. Što se tiče područja telekomunikacija, sektora telekomunikacija i informatičko komunikacijskih tehnologija bilo bi mi drago kada bismo to formulirali malo preciznije jučer sam bio na jednoj velikom e, sajmu e, E, IC tehnologija u e, Hanoveru, Hanoveru na Cebitu. E, naravno, područje pristupa tržištu, osobito američkom tržištu, nije regulirano i naše tvrtke su tu diskriminirane, dakle tu moramo vidjeti što se tiče priznavanja, odnosno razvoja zajedničkih standarda kako bi se izbjegla diskriminacija u budućnosti. I na tome se može naravno i mora dalje raditi. Što se tiče zaštite potrošača, prava potrošača, osobito u pogledu e, e elektronske trgovine, o tome to se također treba još e, razraditi. Što se tiče zaštite podataka, ja se slažem sa kolegicama i kolegama koji e, su rekli da nam je to, da nam je potrebna jedna e, temeljna direktiva o zaštiti podataka kako bismo jasno definirali E, naše e, standarde u tom pogledu, odnosno naša stajališta i iz jedne e, iz razgovora jučer sa kolegama na sajmu Dakle, potrebna nam je direktiva koja jednako vrijedi u svim zemljama članicama, a ne e, da imamo situaciju koju sada imamo, da imamo različite regulative, ne samo u različitim zemljama, nego čak u različitim regijama, unutar Njemačke imamo različite regulative. E, dragi kolegice i kolege, to je naravno u interesu američkih e, ponuđača da se osigura da imamo jedan zajednički evropski standard što se tiče zaštite E, podataka. Treći, treće područje pitanje e, prava radnika. Tu sam mišljenja da ako želimo e, otvoreno tržišno natjecanje, da to tržišno natjecanje mora biti fair, jer mi ćemo naravno imati veće tržišno natjecanje već konkurenciju i zato bi ta konkurencija trebala biti temeljena na kvaliteti proizvoda i usluga e, i učinkovitosti, a ne e, ovisiti o socijalnim i okolišnim e, kriterijima. Dakle, po mom mišljenju su standardi zaštite radnika i okoliša tu od ključne važnosti kako ne bi došlo do nelojalne konkurencije, odnosno do e, e nepoštenog tržišnog natjecanja. Ispričavam se, gospodine predsjedniče, ali sada na, u našem jedinstvenom tržištu između Finske, Sicilije i e, Latvije tu postoje također razlike. Pa što onda mi hoćemo? Mi svi predstavljamo, e, prihvaćamo e, da, imamo, da mi imamo sada jedinstveno tržište među, i svi smo zadovoljni sa time da postoje te razlike. Da, potpuno je jasno da ne možemo sada radno pravo e, transferirati iz Luksemburga u, na Maltu, ali E, kao i za sve druge standarde, e, tako i za ove standarde vrijedi da, je, e, da su oni važan dio ovih pregovora. I naravno da je legitimno da se tu traže obvezujuće obvezujuće odredbe koje se tiču ovih standarda. Da, naravno, to je osjetljivo pitanje. Jer mi naravno imamo primjere gdje su e, prednosti u tržišnom natjecu nastale upravo na temelju tih stvari. Osobito je pitanje naravno i ako se pogleda na primjer evropska poduzeća koja su u Europi navikla na jedno socijalno partnerstvo e, kada otvore svoje, svoje ispostave u e, južnim američkim državama onda tamo e, imaju zabrane sindikata, to smatram da je za svaku osudu i da je neprihvatljivo. Mislim dakle da modeli koje smo razvili e, na primjer u okviru radne skupine 29 e, OECD-a, dakle to su zajednički standardi koje onda parlamenti trebaju usvojiti. Mislim da taj model trebamo i ovdje primijeniti, a onda moramo vidjeti e, dokle ćemo doći sa e, da li možemo e, tekstove komisije još jasnije definirati na temelju kojih se pregovara. Naš je interes e, da se postignu jasni, jasno definirani sporazumi u okviru e, i G20. Sve to skupa uzeto su zapravo pojedinačna pitanja koja sva idu u smjeru o kojem su govorili mnogi kolege, dakle o tome da, radi se o tome da na ofanzivan način formuliramo našu europsku poziciju. I zato sam ja u ovom nacrtu pokušao to formulirati u tom smjeru jer sam čvrsto uvjeren da mi imamo izvjesne predođbe o e, gospodarstvu i e, koheziji društva i da e, to možemo pokušati i izvesti i da na to trebamo staviti naglasak u pregovorima sa SAD-om jer tamo razina pregovaračke spremnosti nije baš visoko razvijena. Dakle, čini se da e, postoje kontroverzni pristupi u tamošnjoj raspravi mislim da mi iz naše perspektive moramo jasno izraziti što mi hoćemo a mi hoćemo i kako želimo da e, taj sporazum izgleda i zato mislim da je legitimno da nakon godinu i pol dana razgovora i pregovora da sada parlament baci pogled na to i napravi jednu bilancu i da možda, ta riječ je već nekoliko puta pala, da se onda e, na neki način e, na jedan novi i, krene e, iz početka u e, daljnje pregovore i zato je mislim važno da svi skupa u parlamentu razvijemo jedno naše zajedničko stajalište. Ono što međutim želim izbjeći je glasanje e, gdje imamo e, otprilike 50-50 situaciju, 300 i nešto za i 300 i nešto protiv, e, po mom mišljenju moramo pokušati definirati naše zajedničko stajalište E, i zaštititi naš sustav vrijednosti, naše standarde i njih unaprijediti. A da bismo to uspjeli, naravno da će svi vaši amandmani biti vrlo e, pomno e, uzeti u obzir da ćemo o njima razgovarati i raspraviti. Mi imamo 14 odbora koji će dati svoja mišljenja to još nismo imali u povijesti parlamenta. Naravno, sve smo te odbore uključili jer e, njihovo stručno e, mišljenje će unijeti elemente u izvješće koje inače ne bismo e, uzeli u obzir. Rok za amandmane je 26. ožujak u 12 sati. Tako da vas molim da e, svoje predođbe i ideje e, unesete u svoje amandmane i predate ih do 26.3. kako bismo ih onda mogli uključiti u jedan sveukupno konzisten, u jedno konzistentno izvješće. Potom ćemo na odboru glasati 6. svibnja, a na plenarnoj vjerojatno između 18. i 21. svibnja. Hvala lijepa svima koji su sudjelovali u raspravi. E, veseli se daljnjoj konstruktivnoj raspravi. Hvala lijepa. E, sastanak koordinatora imamo od 11.30.